za odbore e, i taj popis će biti objavljen. E, dakle, ako ne zaprimimo nikakve prigovore, onda se ta imenovanja smatraju potvrđenima. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je izjava